Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento Otvaram zasjedanje Europskog parlamenta koje je prekinuto bilo u četvrtak 21. svibnja 2015. Prije nego li pređemo na usvajanje dnevnog reda, odnosno zapisnika, želim obavijestiti europske građane koje putem interneta prate našu sjednicu kao i